Eto, kolege, hvala vam što ste prisutni, bilo da ste ovdje fizički prisutni, bilo da ste prisutni putem tehnologije koja nam je na raspolaganju kako bi se sudjelovali na sastanku odbora za proračune. Kao što čujete, govorit ću na francuskom. Kao prvo želim ispričati našeg predsjednika, gospodina Van Overtelda, kao što sam to već učinio i na sastanku koordinatora. On će biti prisutan u četvrtak na našem sljedećem sastanku. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Mislim da nema, pretpostavljam, nikakvih e, problema s tim. Odmah sada? U redu. Vezano uz dnevni red, hoće li neko govoriti? Evo, gospođa Laport traži riječ vezano uz dnevni red. Sans doute. No? No. Ne? U redu, onda nastavljam. A, ispričavam se, gospođo Laport. Da, oprostite, ispričavam se, gospodin Šestel. Htjela sam govoriti pri kraju samog sastanka koordinatora i tada sam stalno očajno dizala ruku da se javim za riječ, zato što je gospodin Rutoru ipak eh, rekao nešto krivo vezano uz moje prisustvo Gospođo Laport, mi više nismo na sastanku koordinatora. Da, ali gospodine, ja nisam imala prilike govoriti na sastanku koordinatora. Samo sam htjela reći da ja sam za e, dio treći izvjestiteljica u sjeni i stoga ne mogu dopustiti da gospodin Ladru Turu e, kaže da ja ne sudjelujem tim sastancima kada sam ja jedna od parlamentarnih zastupnika koje su najaktivnije oko toga. Dakle, žao, žao mi je što sam morala tu sad reći na ali bilo mi je važno da to čujete. Hvala vam, gospođo. Evo nekoliko priopćenja sada, ako mi dopustite. Kao prvo zaprimili ste u vašem dosijeu odluke koordinatora sa sastanka od 1.10. Kao što znate, ovaj tjedan, a posebice danas imamo niz glasanja. Imamo e, prvi dio glasanja danas između 15 i 16 sati, dakle za nekih pola sata. Drugi dio glasanja će se održati između 16.45 i 18 sati minuta, a treći dio u srijedu 14.10. između 12 sati i minuta i 13 sati i minuta. Svi zastupnici koji su na glasovanju, bilo da su ovdje prisutni na daljinu, glasat će putem e, sustava e-vote. Imamo e, prevođene na čitav niz jezika, engleski, grčki, španjolski, talijanski, francuski, portugalski i hrvatski Podsjećam isto tako na to kako se treba tjeliti za riječ e, zbog naših usmih provoditelja. Za njih je vrlo teško, pa gotovo i nemoguće e, raditi u teškim e, uvjetima kada nemate se upaljen video ili kada se javljate putem mobitela. Evo to sam vam htio reći sada na početku sastanka. Prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je ono što će nam dopustiti da krenemo s glasanjem, a prije toga pozivam izvjestitelje iz različitih e, zadaća da je koji još nisu se mogli javiti za riječ da to učine, a prvo ćemo govoriti o transferu koje komisija traži 14, 16 i 17 i u ime gospođe Holmar i gospodin Fernandeš onaj koji će nam predložiti te zahtjeve za prijenosom. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nastavit ću na francuskom, pokušat ću barem. Tako mi je Što se tiče prijenosa 14. to je kontribucija Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji u iznosu od 12,14 milijuna eura kojeg traže španjolske vlasti. To je jedna kontribucija za 500 ljudi koji su izgubili zaposljenje i za 37 e, malih e, poduzeća koji se nalaze u jednoj regiji u Španjolskoj koja se zove Galicija. Na portugalskom je to Galiza. Izvjestiteljica se slaže s tim prijenosom sredstava, a prijenos e, sredstava broj 17. Tu se radi o različitim aktivnostima pod imenom Nastavit ću sada na engleskom. Komisija je iskoristila financijska sredstva za provedbu instrumenta za reindustrializaciju država. To je to su bila sredstva za razvoj 2007. 2014. godine i taj instrument se sada u trenutnom višegodišnjem financijskom okviru zamjenjuje sa instrumentom za partnerstvo kojeg se provodi pod e, naslovom 19. Ta odobrena sredstva se ne mogu iskoristiti za nove aktivnosti pod onom linijom e, na koju se inače temelji pravno gledano taj prijedlog i stoga se predlaže da se ta sredstva prenesu u drugi dio gdje se govori o instrumentu o partnerstvu i da se s time financiraju projekti e, koji obuhvaća taj instrument. E, iznos za prijenos iznosi 2,2 milijuna eura u odobrenim sredstvama za obveze i 1,4 milijuna eura u odobrenim sredstvima za plaćanja, a te se izvjestiteljica slaže s tim prijedlogom. Mogu onda predložiti sljedeći prijenos, e, tu se radi o prijenosu 16. Vrlo je običajno svake godine, nakon što revidiramo aktualnu provedbu i ono što očekujemo što se tiče odobrenih sredstva za plaćanje, dakle na kraju svake proračunske godine i komisija je u tom smislu predložila takozvani globalni transfer, globalni prenos sredstava sa ciljem da se e, izbalansiraju odobrena sredstva za plaćanje u trenutnoj proračunskoj godini. Globalni prenos sredstava za 2020. godinu tiče se odobrenih sredstva za plaćanje u iznosu od 595,4 milijuna eura, što odgovara 0,39% ukupnih odobrenih e, plaćanja u proračun za 2020. godinu. Sve ukupno se prijenose tiču 101 proračunske linije, 36 za provedbu, 36 linija za provedbu i 65 linija za smanjenje. Globalni prijenos za 2019. godinu iznosio je 1077,6 milijardi. I globalni transfer e, je podređen e, izmjeni proračuna i 1,5 milijardi eura se treba tu staviti na stanu kako bismo osigurali da se 2016. godine isplate e, sva preuzeta oblačanja i da ne ostale nikak, za 2021. godinu nikakav e, preveliki zaostatak u plaćanjima. Imamo tu pojačanja za instrument za povezivanje Europe s kojima želimo poticati modernizaciju Carinske unije, e, europski e, program LIFE za zemlje sredozemlja, posebice za snižavanje razine siromaštva te za održiv razvoj zatim istočno susjedstvo, za instrument za doprinos stabilizacije i miru te za suradnju s Azijom. A izvjestiteljica se slaže i sa tim prijedlogom prijenosa sredstava. Hvala vam, gospodine Fernandeš. Od izvjestila u Sijeni Želi li neki, možda se javiti za riječ? Da bacimo pogled na zaslon. Ne, nitko. Svi se slažu sa gospođom Holmajer i sa gospodinom Fernandešom. Odlično. Onda sljedeća točka. Tu se radi o točki vezano uz opći proračun Europske unije za 2020. godinu. Te ću opet onda sada zamoliti Pjera Larutrua koji je već bio prisutan na sastanku koordinatora koji je nas izvijestio o situaciji da sada to još jednom učini kako bi svi u odboru za proračune imali priliku to čuti. E, Pjer, izvoli imaš riječ. Čujete me jako dobro. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala vam Olivier, dobar dan svima. Dakle, mi smo uspjeli postići kompromis e, koji zadovoljava četiri kluba zastupnika i e, većina je podržala velik dio tog kompromisa. Želim zahvaliti svim izvjestima u koji su se uključili. Želim zahvaliti svima koji su na tome radili iz tajništva odbora za proračune, svim zastupnicima zato što je to bio vrlo težak posao kojeg smo obavili jako malo vremena, ali u tome smo uspjeli. Mi smo zaprimili 1289 amandmana iz e, različitih odbora, od strane klubova i od strane zastupnika kako bismo odgovorili na čitanje vijeća o proračunu za 2020. godinu. I stoga doista zahvaljujem svima koji su mi pomogli da to napravimo. Kao što vidite, malo sam umoran, ali mislim da svi oni koji rade trenutno na različitim proračunima, koji su u tome da eh, imamo dobre pregovore, da su dali doista sve od sebe. Zajedno sa Svetom Sjene smo se odlučili za jedan ambiciozan pristup kako bi Europski parlament bio ujedinjen, kako bismo bili snažni i kako bismo podržali pregovarački tim koji pregovara o vfo zato što će proračun za godinu biti samo, um, za 2021. godinu biti samo prva godina novog VFO-a. I i stoga trebamo s njima imati ujednačenu liniju. Sukladno toj strategiji imali smo dva načela. Za 15 vodećih e, programa za 15 prioriteta koje je Europski parlament 23. E, lipnja u rezoluciji odredio, mi smo isto tako preuzeli mnoge tu amandmane od izvješća kojeg smo već vezano uz to usvojili 2018. godine i tu smo se uskladili sa pregovaračkim timom, što znači da tražimo da za sve te programe imamo povećanje u uh, proračunu u uh, VFO-u. Kompromis, a to ćemo vidjeti jednom kada se postigne dogovor oko VFO-a, vidjet ćemo hoćemo li uspjeti to ostvariti ili će se pregovori posložiti, ali evo to je u svakom slučaju naša trenutna strategija za koju mislimo da je dobra za tih 15 vodećih programa koje smo se odredili kao parlament i da želimo imati financijska sredstva za te programe. Osim toga, kompromis kojeg vam danas predlažimo i e, kojeg ćete 14.10. E, izglasati u srijedu na odboru za proračune je u skladu sa onim e, izvješćem kojeg smo izglasali o smjernicama vezano uz klimu i bioraznolikosti. Dakle, imamo 30% proračuna za klimu i za povećanje bioraznolikosti. Prihvatili smo povećanja vijeća u rubrikama 1, 2 i 3 osim e, tamo gdje kompromis već i onako govori o većim sredstvima. Dakle, za tih pet vodećih programa, posebice za područja e, poput sigurnosti, migracija, e, temeljnih prava, vanjskog djelovanja. Tu si svugdje želimo dati dovoljna finanska sredstva. Tražimo da se jasno govori o tome isto kako osmisli novu proračunsku nomenklaturu. Mi kao parlament, ali i vijeće kao su zakonodavci donose proračuna moraju eh, imati jasnu nomenklaturu, a komisija često želi imati jednu proračunsku liniju za eh, razno razne projekte. Mi želimo da možemo imati bolju mogućnost kontrole i evaluacije. To se tiče eh, naslova šest, ali ne samo i to, to je nekoliko relevantnih odbora reklo da Europski planet mora imati mogućnost kontrolirati upotrebu novca. Kompromis, evo za dvije minute što zaključite gospodine predstavljače kolege, kompromis kojeg vam predlažemo sa izvjestom o sjeni podsjeća isto tako na to da želimo iskoristiti sve mogućnosti koje imamo za istraživanje, za to da vidimo kako možemo iskoristiti novac koji se nije do sada iskoristio, to je dakle članak 15.3 to je jedno pravilo koje su zastupnici u prošlom mandatu uspjeli izboriti i e, to je novac koji bismo onda htjeli posjetiti istraživanju u sljedećem VFO-u. Mi želimo u potpunosti iskoristiti taj članak 15.3 kako, kako bismo dali dodatnog gelana iz zraka našim e, znanstvenicima. Isto tako instrument za fleksibilnost. Tu bismo htjeli iskoristiti jedan dio e, marže, isto tako za financiranja. Mi smo također glasogovnici svega onoga što su koordinatori rekli. Kao što znate, tu ne želimo da se govori o snižavanju broja zaposlenika u komisiji. Mi se za to ne, ne zalažemo. I na kraju ima jedan pilot, ima čitav niz pilot projekata i pripremnih djelovanja za njih imamo 240 milijuna i stoga predlažem da isto tako glasamo, izglasamo te pilot projekte i pripremna djelovanja. Želim vam reći da u svakom slučaju pučani podržavaju ovaj kompromis. Ne znam je li Karlo ovdje, može nešto o tome reći, ali u svakom slučaju e, zeleni, socijaldemokrati, Renew i pučani podržavaju taj kompromis, a e, GUE i drugi kažu da neće možda moći podržati sve, ali da će podržati neke amandmane. Mislim da je to jako dobro u vrlo teškim okolnostima, da je parlament e, rekao da je ambiciozan, da želi služiti Europi, služiti građanima i da ne želimo prihvatiti bilo kakav VFO koji će biti premali i ne možemo prihvatiti premali proračun za 2021. godinu. Što da još kažem? Evo, podsjećam, jednom kada će naš pregovarački tim završiti pregovore u VFO, onda ćemo imati jedno pismo o izmjeni i onda ćemo zajedno sa koordinatorima i sa u sjeni i svih klubova e, raditi na odgovoru parlamenta na to pismo e, izmjene. Hvala vam. Hvala Pierre na tvom javlju za riječ s kojim si jako dobro sažao situaciju i hvala još jednom i na tom odličnom poslu kojeg si obavio kao izvjestitelj za dio treći za proračun za 2021. godinu. Moramo spomenuti naravno i druge institucije koje su radile na tom proračunu. Znamo da je vijeće zatražilo rezove proračuna. Zahvaljujem svim onima koji su radili vrlo konstruktivno na razvoju tog političkog dosijeja. Zahvaljujem našim političkim savjetnicima i tanišu našeg odbora kao i svima onima koji su nas popratili našim sastancima. Što se tiče rezova vijeća, vi to znate, ja sam htio da se rezovi vijeća e, u Kinu kada su institucije tražile kojih se to tiče to i kada je to opravdano. Ja sam to onda individualno istražio i ja sam uspio to postići upravo zbog toga što je, smo vidjeli da vijeće nije uzelo u obzir specifičnosti povedenih institucija. Tu se radilo vrlo horizontalnim, linealnim rezovima, bez mnogo promišljanja što se tiče posla e, kojeg obavljaju institucija, koji je katkad e, jako politički važan. Isto tako smo uspjeli povratiti i tablicu za zaposlenike za te druge institucije i to sve uvijek u skladu s njihovim zahtjevima i nakon što smo napravili analizu njihovih potreba. Što se tiče rezova uz komisiju, kao što znate komisija je e, u EXO i u e, odboru regija i u e, parlamentu predložilo rezove, a što se tiče EXO-a i odbora regija, mi smo saslušali njihove zahtjeve, ja sam s njima raspravljao i djelomično smo uspjeli smanjiti te rezove koje je predložila Europska komisija u nacrtu proračuna, posebice oni glavni rezovi koji se tiču rashoda koji se ne tiču plaća zaposlenika i koji se ne tiču toga da se e, plaće e, indeksiraju svake godine za 2%. Naš, naše predsjedništvo je tražilo upravo to i socijaldemokrati, zeleni i neki drugi klubovi su podnijeli taj zahtjev 29.9 a e, klub EKR e je izjavio da će također podržati te amandmane tijekom glasanja. To je vrlo važno glasanje za nas, zato što kao što znate imamo tu te rezerve oko pričuve, a ta pričuva će odmah sada biti potrebna kako bismo s njime financirali pet novih odbora. To je jedno istraživačko odboro, e, nekoliko posebnih odbora, nekoliko pododbora. Imamo tu i e, tridesetak novih službenika koje treba zaposliti za rad tih novih pet odbora i prije svega kako ne bismo morali u postojećim odborima tražiti zaposlenike za te nove odbore i premjestiti ih jer znamo da već dosta odbora pati od nedovoljnog broja zaposlenika e, i da je stoga bilo važno da anuliramo te rezove kako bismo mogli e, tim e, pet odborima pružiti nove zaposlenike jer ništa od toga nije bilo predviđeno u procjenama koje smo zaprimili od komisije. Što se tiče kompromisnih amandmana, tu smo e, imali mnogobrojne konzultacije, izvesti u sjeni su se usuglasili oko kompromisnih amandmana. Što se tiče Europskog parlamenta prije svega, nismo zadržali tri e, amandmana koji su povećavali e, nacrt proračuna, zato što smo smatrali da nije razumno provesti te amandmane, uzavši u obzir početne procjene Također smo tu dodali još jedan zahtjev vezan uz e, zgradu za odbor regija. Prihvatili smo jednu od dva dodatna zahtjeva vezano uz komunikaciju e, političkih skupina u odboru regija, a nismo e, zadržali onaj zahtjev vezan uz ekspertize i vanjske studije. A što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, tu smo dva amandmana zadržali koje je podnio odbor AFET vezano uz stratešku komunikaciju kao prvo i drugo vezano uz e, vanjske strategije. Evo, to je u najkraćem obliku e, moje predstavljanje ovih amandmana za nacrt proračuna za 2021. godinu. Još jednom zahvaljujem na konstruktivnom duhu i na racionalnom poslu kojeg su obavili svi izvijesti u Sijeni. E sada, imate li nekih primjedaba? Ne.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 Javio sam se za riječ jer želim reći da ne znam koji je izvor vaših informacija, jer Rekli ste da ECR ne želi supotpisati sve kompromise. Ja od uvijek govorim da mi možemo potpisati sve kompromise i da ih podržavamo. Imate li možda neki drugi izvor informacija jer to ne ostavlja dobar dojam kada ja ne znam ništa. Možda vi znate nešto više od mene kad kažete da ECR želi drugčije postupiti. Kao koordinator u ime ECR-a u više navrata na sastancima izvjestitelja u Sjeni i slično sam uvijek govorio da će ECR su i podržati sve kompromise. Dakle, o čemu je ovdje riječ? U svakom slučaju hvala ti na tvoj podršci. Pierre, 30 eh, sekundi za komentar. Da, vrlo mi je drago da dakle imamo pet klubova koji svi podržavaju sve kompromise i GUE koji će podržati velik dio kompromisa, zbog toga sam jako setan i hvala ti ne shvatio sam tvoju jasnu poruku. Très bien, Hvala, hvala svima. Evo sada je došao trenutak da pređemo na glasanje ako je kvorum postignut, a to je to je tako kada uzmemo obzir sve one koji su ovdje prisutni ili koji su prisutni na daljinu. Dakle, imamo tri dijela glasanja, podsjećam. Sada u 15 sati prvi dio vezan uz amandmane na izvješće o mobilizaciju eh, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za eh, podršku eh, brodogradilišnog sektora u Galiciji i tri zahtjeva za prijenosom sredstava od strane komisije. Dakle, to su zahtjevi 14, 16 i 17. A rezultati tog kruga glasanja ćemo vam e-mailom javiti i to svakako prije drugog kruga glasanja kojeg ćemo održati od 16.45 do 17.30 i tu ćemo glasati o tu ćemo imati završno glasanje o tim e, izvješćima i onda ćete također nakon drugog kruga glasanja e, zaprimiti te e, obavijest o tome, a u srijedu ćemo glasati o proračunskim amandmanima o nacrtu proračuna za 2021. godinu, da tu, ćete tu također e, zaprimiti poruku prije početka tog kruga glasanja. Sada krećemo sa prvim krugom glasanja i stoga otvaram glasanje evo od sada i sve do 16 sati. Eto, to je to i onda mi sada samo preostaje da trenutno prekinem ovaj dio sastanka. Hvala vam i dobar dan.